So, Dragi kolege i kolegice, molim vas da uzmete vaša mjesta. Već e, su mi se obratili da ću izgubiti dobar glas ako ne započnemo sada. Wir haben heute keine Debatten. Nemamo nikakvih rasprava zakazanih za danas. Mislim da možemo usvojiti dnevni red u ovakvom obliku. Imamo sve jezike na raspolaganju na današnjoj sjednici osim estonskog, malteškog i slovačkog jezika. Zatim isto tako danas od 9 do 12.30 e, se sastajemo i imamo kao goste 20 čeških studenta koji studiraju novinarstvo. Oni će doći k nama. Te isto tako vam mogu priopćiti da je drugi trijalog što se tiče izvješća Antonesku da će se održati četvrtog drugog u Strasburu. I onda možemo započeti sa točkom dnevnog reda broj 3. Tu se radi o izvješću Eichhout i o rezultatima triloga. Predložio bih da sada e, provjerimo radili ima elektroničke kartice. Und I da elektronički glasujemo o rezultatima triloga. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je još uvijek otvoreno i sada je zatvoreno glasovanje. Dakle, 46 glasa za, 46 glasa za, 1 glas protiv, 3 suzdržanih glasova, stoga se usvaja čestitke gospodine Bas Eichhout. Zatim prelazimo sada dalje na sljedeće izvješće, izvješće gospođe Okoni. Tu će kao prvo postojati glasovanje o proceduri i na to ćemo isto glasovati elektronički, otvaram glasovanje. Dakle, sada prvo glasujemo o samom postupku. To je prvo glasovanje koje se kod mene nalazi na glasačkom popisu. Dakle, glasovanje o postupku. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. I sada možemo elektronički glasovati skupno o samom sadržaju. Glasovanje je otvoreno. Elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se s ovakvom većinom. Dan kommen wir zum backloading. Onda prelazimo na backloading. Tu postoji određene zamjerke Glasovat ćemo o prvoj zamjerci, također elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Što se tiče drugog prigovora, o njemu sada glasujemo, dakle, druga rezolucija. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Također se odbija. I zatim imamo jedno pitanje upućeno komisiji, to smo raspravili sa kolegama, dakle što se tiče razdoblje nadzora, da smanjimo to razdoblje i o tome bismo trebali glasovati. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se, oba prigovora su odbijena i imamo dakle ovaj zahtjev za skraćenje kontrolnog razdoblja koje je usvojeno. Zatim prelazimo na točku dnevnog reda broj 7. Izvješće Skila Kakis. Radi se o emisijama ugljičnog dioksida iz pomorskog prijevoza i tu ćemo započeti s glasovanjem, ako su svi spremni, započet ćemo sa pročišćenim amandmanom broj 1, elektronička elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na 117. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 115b. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Elektronički ćemo glasovati o tome. Provjerit ćemo amandman 115b. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Zatim imamo pročišćeni amandman broj 3. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na 121. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 24. kod mene, tko za? Tko je protiv? Suzdržani nije jasno. Glasovat ćemo elektroničko u vezi s tim amandmanom. Amandman 24. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 123. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Pročišćeni amandman 2, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. S velikom većinom se usvaja. 128. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo 128. amandmane elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje završeno. Odbija se. 26 eh, od izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26 i 129. Tko je za? Ispričava se predsjedavajući. 27 i 129 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 28. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. 130 i tran 23 za, protiv, suzdržani usvaja se. Sto za protiv suzdržani odbija se 29 za protiv, suzdržani, usvaja se. I 312a i 132a, o tome glasujemo zajedno. Za protiv suzdržani odbija se. 134. amandman. to je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 135. Za. Protiv. suzdržani. Suzdržani usvaja se. Prošlišen je amandman broj 4 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na skupno 146, 47, 48 i 14 i tran 26 e, koji je za. Protiv. Suzdržani Odbija se. 1.49. Tko je za? Provjerit ćemo ovaj prethodni skupni, prethodno skupno glasovanje 146 do dvadeset elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 1.49. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 150 27 za protiv suzdržani usvaja se 3 2 tko je za protiv suzdržani usvaja se 3 3 tko je za protiv suzdržani usvaja se 151 i 315. 15 tko je za tko je protiv suzdržani odbija se 3, 4, 1, 5, 2, te i 3, 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 1, 5, 3 i 3, 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 3, 2, 8 i 1, 5, 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 3, 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Tran 29 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. To je bila koalicija središnje desnice zelenih, provjerit ćemo to elektronički. Dakle, tran 29. Elektronička provjera. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 155 ko za. Ispričava se predsjedavajući. Prvo drugi dio. Trana 29. Tko za? Protiv. Suzdržanim svoje se. 155. Tko za? protiv, suzdržani, usvaja se. 37 tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 i 159 tko za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 30a. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Zatim 160, 161, i 18, TRAN 30B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Povedat ćemo elektroničkim glasovanjem o ovom skupu amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno usvaja se, odbija se, odbija se onaj tko zna čitati o prednosti ovdje, 3.8, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 1.6.2 te 1.8.7, tko je za, protiv, suzdržani odbija se, Tran 31, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 163. Tko je za? Protiv? sužani odbija se. Zatim prelazimo na 41. amandman. Na sljedećoj strani u mojoj verziji 4.1. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Zatim prelazimo na 178. amandman, to je tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 171 i sljedeći se ne razmatraju jer smo usvojili 45. te stoga možemo

Zatim 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektronički. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Dalje skup I330A 209, 210, Tran 42. Tko za? Protiv? Služani odbija se. Dvjesto dvanaest i tran 43 je sljedeći. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Pročitani amandman broj 5, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 215, tko je za? Protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo 215. amandman elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 57. Tko je za? Protiv. sudržani, usvaja se. 3, 4-4. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 3, 4-5. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv protiv, suženi, odbija se. Zatim prelazimo na 216 i 31 koji su identični. tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 217. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 218. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 219. Tko za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. 219. Jamenon ćemo provjeriti. Otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo dalje na 220. amandman i IT32. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 5.8 se ne razmatra. Ne. Moramo glasovati o 58. amandmanu. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 221. Provjerit ćemo 58. amandman na zahtjev, dakle elektronička provjera. Jesu li si glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 221. Tko je za? Tko je protiv? Nije jasno, morat ćemo isto tako provjeriti elektronički taj amandman. Otvaram glasovanje 221 elektronička provjera. Jesu li se glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 222. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 223 za, protiv, suzdržani, odbija se. 224 tko za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 47 u više dijelova. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Služani odbija se. Drugi dio, za? Protiv? Služanje odbija se. 225, 226, 227, IT33, TETRAN 48 u skupu. Tko za? Protiv sužani odbija se. 228. Tko je za? Protiv. Sudržanje nije jasno. Elektronička provjera 228. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 229. Tko je za? Protiv? otežavate mi život. Dakle, elektronička provjera 229. amandmana. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 230 i 34 te tran 49 zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasovanje za ovaj skup. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Zatim pazimo na tran 51. Tko je za? Tko je protiv? Ana Rospah će danas dobiti pohvalnicu zato što je jedina glasovala o tome još jednom. Tran 51. Tko je za? Tko je protiv? sužani, usvaja se. Tran 53 na sljedećoj strani. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. I 39. Tko je za? Protiv? suženi odbija se. 241, tetran 54, tko je za? Tko je protiv? Služani usvaja se. 66, ne. Nego 242, tko za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 6 koza za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 56 ko za, protiv, suzdržani, Nitko nije sudjelovao u glasovanju, provjerit ćemo elektronički. Tran 56, elektronička provjera. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. 55 za. Ne, niko više ne sudjeluje. Richard Zeber. Moraš malo pritisnuti svoje i animirati ih da glasuju. 2, 4, 5. Tko za? Ne, to se ne razmatra. Tran 5, 7. Tko za? Tko je protiv? Služani usvaja se. Tran 58. Tko za? Protiv. služani usvaja se. I 42 Tko za? Protiv. služani odbija se. 69. Tko za? Protiv. služani usvaja se. 250 i 43 te tran 59 i 111. Sve to skupa. Tko je za? Tko je protiv? Sužani nije jasno. Provjerit ćemo dakle ovaj skup amandmana elektroničkom provjerom. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Tram 19. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 253 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 60 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 254 za, protiv, suzdržani, odbija se. 255 za, protiv, sužani odbija se. 256 za, protiv, sužani odbija se. 257 za, protiv, sužani usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 259 za, protiv, suzdržani, odbija se. 260 za, protiv, suzdržani, odbija se. 261 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 262 za, protiv, suzdržani, odbija se. 263 za, protiv, suzdržani, odbija se. 264 za, protiv, suzdržani, odbija se. 265 za, protiv, suženi usvaja se, 266 za, protiv, služeni, odbija se, 71 za, protiv, služeni, usvaja se, 267 za, protiv, služeni, odbija se, 268 za, protiv, suženi, nije jasno, provjerit ćemo Amandman 268 elektroničkim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 7.2. Tko za? Protiv? Služani usvaja se. 2.69 i ne, to se 2.71. Tko za? Protiv? Služani odbija se. 7.3 tko za? Protiv sužani usvaja se. 2 2.7.2 tko za? Protiv sužani usvaja se. i 3 1 na 23. strani. i 3 1 tko za? Protiv sužani odbija se. 2 tko za? Protiv sužani odbija se. 3 2 za, protiv, služani usvaja se. 3, tko za, protiv, služani usvaja se. četiri, za, protiv, služeni usvaja se. Tran jedan, za, protiv, služani usvaja se. Tran dva, za, protiv, sužani odbija se 6 za, protiv sužani usvaja se i to 4 za, protiv sužani odbija se 7 za, protiv sužani odbija se, e, usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Šest stran. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sedam stran, Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Osam, Trant, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 tko je za, protiv, suzdržani, Molim vas elektroničku provjeru 86, otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim 12 stran, sljedeća stranica, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 i 14 stran, tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. Molim elektroničku provjeru. Glasujemo 102. i 14. tranu. Otvara se glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 103. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16 stran, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 i 7 i 3 zajedno idu, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9 i 3, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 108, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 109, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19 izvjestiteljev, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Zaključno glasovanje elektroničkim prutem. molim vas, kao što je uobičajeno. Počinjemo o glasovanju prijedloga, izmijenjenog prijedloga, otvaram glasovanje. I su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 41 glas za, 7 protiv, 9 suzdržanih, usvaja se prijedlog e, zakonodavnog prijedloga. Otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 44 glasa za, 5 suzdržanih i jedan protiv. Čestitam izvjestitelju. Sada treba znati da li želite da otvorimo pregovore s ciljem da se dođe do sporazuma u prvom čitanju gospodine su. Da, želio bih to. Dobro, dakle do kraja. Treba nam 36 glasova, glasovat ćemo elektroničkim putem po ovom pitanju, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Dvoje kolega još nisu glasovali. Zatvaram glasovanje. 44 za, 10 protiv. Dakle, naš izvjestelj dobija mandat. Izvjestelj zahvaljuje svim e, suzvjesteljima iz drugih klubova zastupnika. Hvala. Čestitam. Kritomar Senis. E, vjerujem da je ovo jako važna odluka koja je danas donesena i čestitam izvjestitelju u ime SID-a, no mi imamo sada grčko predsjedništvo koje mora obaviti svoj posao i ubrzati postupak. Svi znamo da je ovo jako važno pitanje za Grčku. Nadam se da će ovo biti poticaj da se više i brže radi nego što je to do sada bio slučaj. Najljepša hvala. Hvala, hvala. Dobro. Sada prelazimo s vode na zrak i na izvješće Petera Lise. Počinjemo glasovanje za ovo izvješće. Najprije glasujemo o kompromisu 1. Peter Lise. E, ukoliko se ne varam, predsjedniče, Najprije je e, Bas Eichhout e, podnio zahtjev za odbacivanje. Ja sam protiv toga, ali po pravilniku bismo trebali glasati o tome. Dakle, predlažem da glasujemo protiv e, ovog prijedloga za odbacivanje i za kompromise. Predsjednik, da, ispričavam se, pogriješio sam jer sam vidio ovo označeno žutom bojom. Naravno, u pravu ste izvjestelji u pravu. Najprije ćemo glasovati o amandmanu 21. Ko je za 21. protiv suzdržani? Odbija se. A sada možemo glasovati o kompromisu broj 1 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 33 za, 15 protiv, 7 suzdržanih. Možemo sada preći na kompromis CA2 elektroničkim putem. Također, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se 41 glas za, 13 protiv. Prelazimo sada na 64. Tko je za? 74. To se nalazi na petoj stranici. Dakle, glasujemo 74. amandmanu. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3, ko je za... Ne, glasovat ćemo elektroničkim putem. Kompromisni amandman broj 3, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Tu se nalazi na desetoj stranici. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 4. Elektroničkim putem također otvoram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaje se. Prelazimo na napomene. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 1 i 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 23. E, Kramera. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Jedan od bratrant koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. i drugi idu zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 27. od Kramerov. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman broj 6. Elektroničkim putem, molim vas, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 52 za, 4 protiv. 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 30, 31, 32 i 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 34. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se 3. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 35. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 33. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, on je nevažeći, bespredmetan. Kompromisni amandman 5. elektroničkim putem, molim, otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 42 za, 13 protiv. 7 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 36. i 37. 38. 8. i 4. idu zajedno. Tko je za? Protiv. Suzdržan odbija se. 39. 40. Nemamo prijevod na poljski jezik. Izgleda da se ne čuje prijevod na poljski. Je li to riješeno? Trideset 40, četrdeset, četrdeset drugi i peti od broja tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 44. 45. 46. 9. i 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 47. 10. i 7. odbora 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Manman 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 49. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prvo konačno glasovanje ide elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 40 glasova za, 8 protiv i 6 suzdržanih. Drugo, konačno glasovanje elektroničkim putem na prijedlog e, zakonodavnog prijedloga. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se također. To je sve što se glasovanja tiče, osim ukoliko izvjestelj ne želi mandat za pregovore. Možda Chris Davis želi mandat. Pa, procedura nam nameće vremensko ograničenje, tako da mi podržavamo izvjestitelja e, i njegov mandat, no e, sad smo promijenili mišljenje dva druga odbora i mislim da kad bi ovaj parlament e, slijedio pravila, onda bi cijeli parlament mogao odlučivati o ovome. Mislim da nemamo izbora nego podržati Petra Liza u ovome, ali meni nije baš lagodno glede ove procedure koja je krajnje nedemokratična i trebalo bi promijeniti pravilnik. S povjerenjem se možete obratiti gospodinu Dafu i našim kolegama iz odboru za institucionalna pitanja. O tome ne možemo raspraviti sada, već ćemo predati riječ izvjestitelju. Izvolite. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Doista je ovo teška situacija ne možemo ići na plenarnu sjednicu zato što bi time riskirali da uopće nećemo postići promjenu zakonodavstva. I oni koji nisu sada zapravo zadovoljni s ovim rezultatom, niti oni ne žele da, da stupi na snagu prethodno zakonodavstvo koje znači e, potpuno uključivanje interkontinentalnih letova. Uzeli smo neke elemente koji su nam pristigli iz odbora za transport, ali nismo dobili mandat za izvjestitelja Matiju Groša. A kompromis što se tiče i kompromisa jedan je, propao zbog toga nismo uzeli obzir ove amandmane strana, ali izvjestitelj će biti prisutan na plenarnoj sjednici a sada mogu članove samo zamoliti da podrže ovaj mandat i nećemo prije kraja travnja uspjeti završiti to zakonodavstvo, to znači da ćemo imati minimalno rješenje. Mi smo to minimalno rješenje odbili. Bas Eichhout je predložio upravo to. A sada bismo imali svo ono stado zakonodavstvo i mislim da većina odbora to zapravo ne želi, iako nismo 100% složeni oko toga gdje bismo trebali staviti kompromisnu točku. Ali u nedostatku da sada uopće ne, ne postavljamo kompromis, zamolio bih čak i one koji nisu 100% zadovoljni s ovim rezultatom da podrže ovakav rezultat i mislimo da će to biti ipak mnogo bolje nego radikalno rješenje i stoga vas molim za podršku za taj mandat. Hvala. Izvjestitelj moli za mandat za pregovor i o tome ćemo glasovati elektronički. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. 49 za, 6 protiv, 1 glas suzdržan. Htio bih zaželiti Petaru Lizeu. Htio bih dakle njemu kao izvjestitelju zaželiti mnogo uspjeha jer mu će mu to trebati i želim zahvaliti kolegama i kolegicama koji su na ovako koncentriran način radili. Sada krećemo dalje sa točkom dnevnog reda broj 9. Izvješće Pavel Poka. imali svi svoje glasačke popise pred sobom, onda možemo započeti 106. Tko je za? Protiv? Sužani usvaja se. 107, 108. Tko je za? Protiv? Sužani odbija se. 109. Tko je za? Protiv? Sužani nije jasno, provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. 109 elektronička provjera. Jesu li si glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 110. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 111 odpada, zatim počinje amandman broj 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 po dijelovima. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Služeni odbija se. Drugi dio, 114. Tko je za? protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem o tome. 114. amandman, drugi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Socijalisti i demokrati je imao jedan glas previše, su imali jedan glas previše. Ponovit ćemo drugi dio 114. amandmana, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Petnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 15. amandman elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje završeno. Odbija se. Inta 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 116. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 117. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Je li pristigao novi kolega ovdje u prvom redu ili... Ova mjesta su obično samo za zastupnike, tako da se ne možete proizvoljno sjesti u prve redove. 119 za. Protiv. Sužani. Usvaja se. Pročišćeni amandman broj 6 za. Protiv. Sužani. Usvaja se. 127. Tko je za? Protiv. Suđani. Usvaja se.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 suženi odbija se. Peš 7. Tko za? Protiv. suženi odbija se. 17. i 19. amandman skupu. Tko za? Protiv. suženi usvaja se. Osamnaest. Tko je za? Protiv sase. usvaja se. 2. tko je za? Protiv, suzdržani. Nije jasno, provjerit ćemo drugi amandman elektronički, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na INTA 13. Tko je za? Protiv? Služani odbija se. 1.4.3, o tome ne glasujemo, ali 1.4.4, tko je za? Protiv, sužani, odbijaju se. Inter, 14, tko je za? Protiv, sužani, usvaja se. 1.4.6, tko je za? Protiv, sužani, usvaja se. Zatim 5-9 tko je za? Protiv. Sužani usvaja se. 1-4-7 za. Protiv. Sužani odbija se. 1-4-8 za. Protiv. Suzdržani nije jasno. 1-4-8 Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 1.49. Tko za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1.50. Tko za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1.51. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 2.1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 153 za. Protiv suzdržani odbija se. Onda možemo prijeći na 154. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 155, 156, 157 Inta 17 i Peš 11 zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Služeni usvaja se. 1.6.0. Tko je za? Protiv? Služeni odbija se. Pročišćeni amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Služeni usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Služeni usvaja se. 2.2. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 2.8, kod mene na strani broj 7. 2.8, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Pročišćeni broj 4, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 218. i 223. amandman. Na stranici broj 9 u mojoj verziji tko je za protiv sužani odbija se. 219 za protiv suzdržani usvaja se. 220 i 225 tko je za protiv suzdržani odbija se. 221 za. Protiv. Sužani. Usvaja se. 224 za. Protiv. Sužani. Odbija se. Zatim traži se provjera 224. amandmana. Radi ćemo udovoljiti toj želji. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 234. Za. Protiv. Sužani odbija se. 40 za. Protiv. Sužani usvaja se. 2, 237. Tko je za? Protiv. Sužani usvaja se. 238 za. Protiv suzdržani, odbija se. 239 za, protiv, suzdržani, odbija se. 240 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 241, 244, 247, 249 za, protiv, Suzdržani nije jasno. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvajaju se. Zatim je sljedeći amandman 246. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Još jednom. 246 za? protiv, suženi usvaja se. 248 za, protiv, suženi odbija se. 250 se ne razmatra, 252 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 253 za, protiv, sužani, usvaja se. 254 za, protiv, sužani, usvaja se. 255 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 257 za, protiv, suzdržani usvaja se, 258 za, protiv, suzdržani usvaja se, 259 za, protiv, suzdržani usvaja se, 260 za, protiv, suzdržani usvaja se, 261 za, protiv, suzdržani odbija se, 262 za, protiv, suzdržani, odbija se. 264 za, protiv, suzdržani, odbija se. Inta 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 265 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 267 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 268 za, protiv, suzdržani usvaja se. 269 za, protiv, sužani, usvaja se. 270 za, protiv, sužani, odbija se. 271, 272, oni su identični pa ćemo njima glasovati zajedno. Tko za? Protiv, suzdržani, odbija se. 273 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 274 za, protiv, Suzdržani odbija se. 4-4 za. Protiv suzdržani usvaja se. 2-7-8 za. Protiv suzdržani odbija se. 2-7-9 za. Protiv suzdržani odbija se. Inta 2-3 za. Protiv suzdržani odbija se. 2-8-10 za. Protiv suzdržani odbija se sužanje odbija se 281 za protiv sužanje usvaja se 282 za protiv sužanje usvaja se 283 za protiv sužanje usvaja se pročišćeni broj 7 tko je za protiv suzdržani usvaja se 291 tko je za protiv suzdržani odbija se 293 za, protiv, suzdržani, odbija se. 517 za, protiv, suzdržani, odbija se. 294 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inter 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 518 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 296 za, protiv, suzdržani odbija se. 297 za, provjera 296. amandmana se traži. Provjerit ćemo te amandmane elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Dobro da smo još jednom provjerili. 49, 50 i 51 zajedno. Tko za? Protiv usvaja se. 298 za. Protiv sužani odbija se. 52 za. Protiv sužani usvaja se. Zatim imamo 306. Tko je za? Protiv sužani usvaja se. Zatim imamo pročišćeni 9 za. Protiv protiv, Služani usvaja se. 56 tko je za, protiv, Služani usvaja se. 318 za, protiv, Služani usvaja se. 319 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 320 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri, dva, četiri za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Tri, dva, šest za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim sedam za protiv, suzdržani odbija se, osam, se ne razmatra, kao i 329. Zatim prelazimo dakle na uvodne odredbe, 57 za, protiv, suzdržani, nije jasno, provjerit ćemo 57. amandman elektroničkim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. jedan za, protiv sužani usvaja se 5859 zajedno tko je za protiv sužani usvaja se 60 za protiv sužani usvaja se 61 za protiv sužani usvaja se 62 za protiv sužani usvaja se 6 za protiv sužani odbija se inta 1 za protiv suzdržani odbija se, 64 za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na 608 na sljedećoj stranici. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Inta 3 za? Protiv? Suzdržani Usvaja se 69 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 52 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 71 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 72 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 73 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Četiri, je li to uzbuna za požar? Ne. Neki tweet. Četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Zatim imamo peš tri, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Inta 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije bilo jasno. Inta 5 još jednom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 7-8 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 5-4 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 105 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Inta 8 za protiv, suzdržani odbija se, pet za, protiv, suzdržani usvaja se. Dakle, to je bilo ujedno inta šest. prelazimo na 80. amandman, tko je za, protiv, suzdržani odbija se, Šest za, protiv, suzdržani usvaja se, jedan za, protiv, suzdržani usvaja se, dva za, protiv, suzdržani odbija se, inta 7 za, protiv, suzdržani odbija se, 8 3 za, protiv, suzdržani usvaja se, 8-4 za, protiv, suzdržani usvaja se, 7 za, protiv, suzdržani usvaja se, 6 za, protiv, suzdržani odbija se, 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, protiv, sužani, usvaja se, 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 94. amandman elektroničkim glasovanjem na zahtjev. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Čestitke 9.6. Tko za? Protiv. služani Usvaja se. 9.7. Za. Protiv. služani Odbija se. 9.8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim 101. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 102. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Ne razmatra se, ne razmatra se i prelazimo na prvo završno elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Pedeset za, jedan protiv, pet suzdržanih. Prelazimo na drugo završno elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 49 za, 4 protiv, 3 suzdržanih. I upitat ću izvjestitelja li nešto reći. Da, hvala vam predsjedavajući. Želio bih tražiti od odbora e, mandat za početak pregovora i također bih želio zahvaliti svim izvjestiteljima na njihovom doprinosu koji je bio od velikog e, značaja. Najljepša hvala. Hvala. Dakle, glasovat ćemo. Onda glasujemo o dodjeli mandata. Treba nam 36 pozitivnih glasova. Glasovanje je otvoreno. Kao uvijek elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 46 glasa za, 7 protiv, 1 glas uzdržan. Čestitke gospodine Pavel Poku. Dobar rad i sretno za budućnost. jetzt geht's weiter. Nastavljamo s radom. Deseta točka dnevnog reda. Tri i četiri zajedno za, protiv, suzdržani usvaja se. Zajedno glasujemo od 2, dva do 10. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Zajedno zatim jedanaest do trinaest Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvo zaključno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 49 za, usvaja se. Drugo elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da. Dakle, 48 za. Izvjestitelj želi započeti pregovore s vijećem. Trebamo dakle glasovati mandat, otvaram glasovanje za dodjeljivanje mandata izvjestitelju. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Dobro, odlučeno je, imate mandat. Zahvaljujem svima koji su surađivali na ovom dosjevu. Prelazimo sada na 11. točku dnevnog reda. Glasovat ćemo o izvješću izvjesteljice Antonesku. Počnemo sa amandmanom četvrtim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Molim elektroničku provjeru. Amandmana 33. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman peti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 35. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 36. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 7. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 39. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se osmi, tko za, protiv, suzdrža, suzdržani, usvaja se, 40, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, 41, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se, 42, tko za, protiv, suzdržani, odbija se, 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, 10, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. tko je za, protiv, suzdržani, možemo mi neko dati rezultat? Ne, dakle, provjeravamo elektroničkim putem 43. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zajedno glasujemo 44., 46., 47., 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 50, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se 51, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 52, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 53, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 54, tko je za, protiv, suzdržani,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 protiv, suzdržani, usvaja se. 21. tko je za, usvojili smo 19. Dakle, trebamo glasovati i 20. Dakle, tko je za 20. protiv, suzdržani, odbija se. 21. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se konačno glasovanje ide elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatavam glasovanje. 50 za, 1 protiv, 1 suzdržan, čestitam izvjestiteljici. Idemo dalje. Točka 12. E, novo mišljenje gospodina Sonika. 16. Tko za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 3. koji za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 17. koji za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 18. 19. za zajedno. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijaju se. 4. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5 šest i sedam idu zajedno. Tko je za? Ne? Pa o čemu treba glasovati onda? Kompatibilni su. Dakle, peti tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se šest tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedanesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se dva Drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 12. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 13. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 15. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na konačno glasovanje elektroničkim putem, otvoram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Zatvoreno je glasovanje. 47 za. Nitko nije protiv, tri suzdržana. Čestitam gospodinu Suniku. Sada ćemo preći na glasovanje točke 13. Imamo 49 stranica. Dakle, bilo bi bolje to što kraćim napraviti, odnosno što brže obaviti. Dakle, 75, 76, 78 80. O tome se glasuje blok. Molim elektroničkim putem, motorno glasovanje. Elektroničkim putem, kao što sam rekao, svi su glasovali. Još jedan nedostaje, zatvaram glasovanje. 46 za, 4 protiv. Dakle, u biti to je odbačeno. da treba nam sada konačno glasovanje. To će biti isto tako elektroničkim putem glasovanja. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Zatvoreno glasovanje, zar ne? Da. 49 za. Mislim da je stvar jasna. Mislim da smo izrazili apsolutno nezadovoljstvo ovog odbora. Dakle, nemamo dalje točaka na dnevnom redu. Sljedeći sastanak je 12. veljače od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30 i 13. veljače od 9 do 12.30 i od 3 do 6.30. Peter Lize, ne bismo li sada trebali preći odmah na sastanak koordinatora? Dobro, u tom slučaju oni koji nisu koordinatori, molim ih da hitro izađu iz dvorane, tako da mi možemo odmah početi sa sastankom koordinatora.